koji zamjenjuje gospodina Matiusa iz ECR-a eh, e koji zamjenjuje kolegu Ruperta Dankana. Nije sada u dvorani, dakle ovo je čisto za vašu obavijest. Zatim želim vas podsjetiti na čitav niz eh, zajedničkih odbora s drugim, eh, sastanaka s drugim odborima koji ćemo imati u srijedu ujutro. Najprije imamo razmjenu gledišta o žurnim o Centru za žurne reakcije zajedno sa odborom DEVE. Zatim ćemo imati razmjenu gledišta o praćenju i pronalaženju duhanskih proizvoda sa odborom KONT, a konačno isto tako sa odborom KONT prezentacija Revizorskog suda njihovog specijalnog izvješća o zaštitnom eh, mehanizmu Unije to je zanimljiva rasprava. Pozivam vas da nazočite. Iako znam da je ljeto na, pred vratima. Zatim imamo dobru vijest za osmi mjesec. Dakle, 38. u poslipodnevnim satima. Imat ćemo sastanak koji je najavljen, ali je otkazan tako da ćemo započeti s radom 31.8. ujutro. I tada ćemo glasati o mišljenju odbora za proračune i imat ćemo amandmane na proračun. Zatim u imate izvješće delegacije NV u EMU u Londonu iz četvrtog mjeseca. Dakle, izvješće u posjetu. Zatim što se tiče naše ekipe u tajništvu, gospodin Hans Christian Eberle. E, upućeni nacionalni stručnjak odlazi 31. srpnja da i vraća se u rad e, u Ministarstvo za okoliš u Austriji. U ime odbora Eni želim mu zahvaliti na ovih nekoliko godina koje je proveo s nama i želim mu puno sreće i uspjeha. Najljepše hvala gospodine. Za danas imamo prijevod na 20 jezika i kao inače ovaj dosije bit će, dostupan putem aplikacije i meetinga, a ovaj sastanak se prenosi putem interneta. Isto tako što se tiče zapisnika od 8. lipnja, ukoliko nema prigovora do kraja sastanka, smatrat ćemo taj zapisnik usvojenim. Sada prelazimo na prvu točku se radi o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2018. Ovdje razmatramo nacrt mišljenja za koje sam bila zadužena u ime koordinatora. Dakle, ako dopustite reći vam par riječi o ovom dosijevu. Dakle, trideset 35. komisija je predložila nacrt izvješća E, na proračuna koji se bavi e, rastu, sigurnosti, migracijama. Općenito govoreći komisija je uskladila ovaj nacrt predviđenim iznosima koji e, u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 14 kao što je izmijenjeno srednjoročno ove godine. Imajući na umu Brexit, povjerenik Ettinger naglasio je da nacrt proračuna za iduću godinu može biti zadnji za koji se odnosi na 28 država članica. U mom nastupu mišljenja želio sam naglasiti da svaki napor treba biti uložen kako bi se ostvarilo 20%. Cilju 20% fondova koji su povezani u zaštu okoliša jer samo 19,6% proračuna se time bavi, a e, imat ćemo 18,8% posto u višegodišnjem financijskom okviru posvećen tome. Isto tako pozivam da se dodijeli dovoljne resurse za zaštitu bioraznolikosti. Što više, osobito sam izrazila negodovanje glede smanjenja osoblja u agencijama, u agencijama koje su pod nadležnosti odbora NVI. Dakle, imamo, e, gubimo tri mjesta u Agenciji za e, zaštitu okoliša, EK2, FCFC2 i tako dalje u agenciji EMA isto tako pet. Dakle, kao što rekoh, e, izrazila sam negodovanje po tom pitanju jer to može negativno utjecati na njihov rad, a istovremeno njihove e, nadležnosti i obveze su sve veće. Dakle, ove agencije trebaju dobiti adekvatne ljudski financijske resurse i stoga također treba razmatrati ulaganje manmana u tom smislu. I završno želim posjetiti da pilot projekti i pripremne radnje trebaju raspolagati tijekom svog životnog vijeka adekvatne financije kako bi mogle ispuniti pune potencijale. Što se tiče pilot projekata i pripremnih radnji, dopustite da vas podsjetim da ukoliko prijedlog za pilot projekte i pripremne radnje koje su upućene na prethodnu evaluaciju komisiji, ako one trebaju biti uvrštene u proračun i samim tim konačnosti odobrene, onda i one trebaju biti uvrštene u proračun prije 12. srpnja. Dakle, konačno. Stav, kao i prošle godine, mišljenje vijeća će biti na raspolaganju te krajem srpnja, možda između 20. i 24. srpnja, dakle nakon roka za ulaganje amandmana, a imajući na umu e, zeleni tjedan i ljetnu stanku, možemo preuzeti obvezu da uložim e, proračunske amandmane e, za ovaj dokument za svaku stavku koji će stica svake stavke u, na koje komisija predlaže rezove. Dakle, mi ćemo za sve one rezove koje oni žele, mi ćemo uložiti amandmane. Evo, to je bilo par riječi o mom nacrtu mišljenja. A sada Ukoliko se želite javiti za riječ, imate riječ recimo recite mi što mislite. Naravno, gospođa Kadenbach, koja je izvjestiteljica iz redova socijalista, ima prva riječ. Izvolite, gospođa Kadenbach. Hvala, predsjednice. Želim vam zahvaliti na dobrom nastu mišljenja koji preuzima većinu naših e, briga i osobito mi je drago što ste naglasili sve veće e, zadatke, zadaće i obveze agencija i negodovanje glede smanjenja osoblja. U tom kontekstu također želim reći da nametnuti rezovi osoblja zadnjih godina e, uključuju i e, osoblje bez obzira na e, na njihove sve veće obveze. Želim također ukazati i na utjecaj koji će Brexit imati na agenciju EMA i mislim da trebamo naglasiti da će EMA biti suočena sa dodatnim e, obvezama u razdoblju proračunskog godine 2018. zbog e, odluke Ujedinjeg kraljevine da se povuče iz e, Europske unije. Želim razjasniti ovo, nema za cilj da se podriva općeniti stav i pregovori financijski pregovor između 27 država članica i Ujedinje kraljevine, već ima za cilj da se riješi neposrednije potrebe EME eh, za dodatnim osepljem eh, i potreba da se kompenzira, dakle, kompenzira dodatne zadaće koje eh, padaju na pleća EME. I ja bih naravno želeo dodati da bih sa zadovoljstvom dočekala ugostila EMU u Beč, ali naravno to nije u mom izvješću. Najprej hvala gospođa Kadenbach, sada gospođa Girling u ime Cera nije tu, imamo predstavnika Aldeja, gospođa Tenimaki, nije tu, Guje, gospodin fernagan nije tu, zatim Bas Eichhout, što vi kažete na ovo sve? Najljepša hvala. Mislim da su neki već eh, na godišnjem pomalu. Dakle, najljepša hvala doista na ovom eh, vašem izvješću, jer ono što govorite doista naglašava ove potrebe. Dakle, 20% financiranja za potrebe klimatskih promjena i smanjenje eh, i spomen agencija. To su sve stavke koje možemo potpuno podržati. Radimo na nekoliko amandmana koji će biti sukladni s onim što ste vi radili. Dakle, evo malo više inzitiramo na nekim elementima, dakle da se E, da se ugrožava posao uveliko ako ne dođemo do tih 20% klimatske promjene i tri mandmana ćemo uložiti vjerojatno, dakle u potpunosti podržavamo ovo što radite i naše mandmani će ići u istom smjeru, samo možda želim iskoristiti ovu prigodu, s obzirom da su predsjednici komisije tu, želim se njima obratiti, odnosno postaviti dva pitanja, dakle, ako... E, evo vidimo da je revizorski sud bio jako zabrinut zbog ne, ne ispunjavanje ovih 20% za klimatske promjene. Dakle, ako želimo doći do tih 20%, dakle, to znači da financiranje za klimatske promjene narednih godina treba doći možda čak i do 22% kako bismo uspostavili tu, taj prosjek, tu ravnotežu. Dakle, htio bih čuti što komisija namjerava napraviti kako bi se postarala da to ostvarimo. Zatim, drugo pitanje, da li će ta, e, to smanjenje e, trajanja financiranja ovih programa E, nastaviti, jer to je velika briga. I ovdje se radi u biti o jako učinkovitim programima, tako da vidim, htjeli bismo znati otkud to veliko smanjenje ulaganja. Da li nam komisija da li nas mogu prosvjediti malo? Evo, to su ta dva pitanja za komisiju, a inače što se vas tiče predsjednice, u potpunosti vas podržavamo i evo imat ćemo samo cijenu dodatnih amandmana koji idu istom logikom kao i vaši. Hvala. Hvala gospodine Ehat. U ime FDD-a, gospodine Pedicini. Gospodin Pilčini nije tu. Dakle, gospođa Dornano. Hvala predsjednice, hvala na našem izvješću. Možemo se veseliti da proračun za zaštitu klime to su skoro 20%, ali trebamo ravnomjerno to razvrstati na sve države članice Europske unije, a ne samo na neto doprinostelje, jer svaka država ima mora sudjelovati u ovome, jer nas se tiče tiču klimatske promjene. Mimo ovog, ove brojke od 8% financiranja za bioraznolikost moramo insistirati na pravim faktorima koji utječu na bioraznolikost. Možemo napomenuti masivno korištenje eh, pesticida, osobito neonikotinoida, dakle bezgranični i neobuzdani produktivizam koji namjenja, nameće ZPP ili monopol eh, proizvođača sjemena su problematične stvari. Povećanje od 29 milijuna eura preuzetih obveza za program LIFE eh, dešava se u kontekstu planiranog eh, gubitka doprinosa Ujedinjene kraljevine nakon Brexita. I takva vrsta porasta, ako, iako iza sebe imaju hvale vrijedne, vjerovatno e, ciljeve, podrazumijevaju da će države članice morati više doprinositi. Proračunski doprinosi neće imati nikakve koristi ukoliko Europska unija ne bude e, u prvom redu i ako ne usvoji glede, na primjer, glifozata ili endoktrinih disruptora e, jako učinkovite mjere. Europska unija se zalaže već godinama za modele kao što je e, mreža TNT, a istovremeno oni utječu negativno na kakvoću zraka i zdravlje. Posjećam da 0,04% projekta, odnosno nasada proračuna za 2018. za zdravstvo nije nikakvo iznadženje. U biti zaštita i poboljšanje ljudskog zdravlja su u nadležnosti unije toliko što će ona samo dopunjavati djelovanje država članica a države članice sukladno sa člankom 6. E, TFEU-a imaju su nadležnost nad pitanjem zdravstva. Zaključno, povećanje doprinosa od više od 7% za mehanizam za civilnu zaštitu Evropske unije je nešto što se bavi, što se tiče pitanja kao što su potresi, poplave, ebola, morska zagađenja i slično. Dakle, ja ću ovo sve spomenuti naravno i u svojim amandmanima. Hvala. Thank you very much. Uh, Madame Gerling. Najviše hvala, evo vidim da je gospodin Gerling tu. Dakle, ukoliko želite nešto reći u ime Pacera kao izvjestiteljica, izvolite. Hvala. Želim sam skristi u prigodu u svojstvu osobe zadužene za vezu sa ekom i reći par riječi. Dakle, ja ću dostaviti nekog amandmana i zahtijevati da proračun za osoblje eke bude održan. Dakle, to je ona jedina stvar na kojoj sam htjela inzistirati sada. Najviše hvala. Sada se obraćam zastupnicima ukoliko se neko želi javiti za riječ. Izvolite. Naravno, tema je proračun. Ukoliko ne, onda molim komisiju da se očituje i iznese na svoje mišljenje. Hvala. Što se tiče Diži Sante, imam dva komentara. Najprije što se tiče Brexita. Da, proračun koji je predstavljen za sad je Brexit koji ne uključuje troškove Brexita i jasno je da e, Digisante će predstaviti izmijenjeni proračun koji će pokriti razliku 2018. i sve troškove EME. Što se tiče izrade proračuna nakon rezova vijeća, s velikim zadovoljstvom e, evo, čujemo da želite e, inzistirati na tome da se zadrže sve proračunske stavke. Hvala. Thank you, Madam Chairperson. Hvala predsjednice. Henry Glausen iz eh, glavnog tajništva komisije. Iako imamo čitav niz kolega ovdje, niti jedan od eh, nas ovdje ne može odgovoriti na pitanja koje se tiču klime i života. Rečeno mi da su na putu da dolaze, tako da vas molim za malo strpljenja i možda tijekom poslijepodneva se eh, mognemo eh, javiti i odgovoriti na posljedna pitanja i ispričavamo se zbog ovog kašnja. Pa, nas zanimaju odgovori, ali ako ova rasprava ako zaključimo ovu raspravu, onda će biti teško vratiti se na ovu raspravu. Dobro, hvala svima na komentarima i podršci. Drago mi vidjeti da imamo veliku podršku za ovo što je rečeno. Evo, sve što ste vi rekli smatram u potpunosti razumnim prihvatljivim. Imate dovoljno vremena za vlaganje manmana. Osobe koje su zadužene za vezu sa agencijama, molim ih da ulože također manmane, glede e, smanjenja osoblja i proračuna namjenog agencijama. Dopustite da vam da vas kao što sam rekla, dakle, u 12. srpnja u 11 sati je krajnji rok za amandmane. I kao što rekao, očekujemo stav vijeća o rezovima do kraja mjeseca između 20. i 24. srpnja. Ukoliko to tada dobijemo, onda ću ja uložiti amandmane tražeći da se ponovno da se anulirate rezove i smanjenje, a onda ćemo na Enviju glasati na sastanak odbora 31.8. ujutro. Dakle, to će biti naš prvi radni dan nakon stanke. Nastavit ćemo doći do odgovora od komisija. Sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o razmjeni gledišta gospodinom Gertom Dansetom. Dobrodošli. Kaže znate, gospodin Danset je e, izvršni ravnatelj EKE. Ovdje se radi o našem godišnjem razmeni mišljenja, redovitom dijalogu između agencije i parlamenta. Mislim da ćemo imati prigodu raspravljati o programu, osobito strateškim e, ciljima do 2018. A tu imamo i maksimalnu raspoloživost visoko kvalitetnih e, podataka rad s nacionalnim tijelima i dionicima kako bismo e, riješili probleme o kemikalijama. Zatim e, novi zakonodavni zadaci i prilagodba resursima koji su na raspolaganju. Što se tiče konkretnih zakonodavnih e, zadataka i odgovornosti u nadležnosti agencije, mislim da vaše izvješće o napretku provedbe i o regulativi rič. Mislim da će o tome biti riječ i vjerujem da ćemo također imati mogućnost raspravljati o posljedicama nacrta izvješća za 2018. Posljedica koje to može imati po vašu agenciju. Znam da se vi e, dijelom samofinancirate, dakle to ovisi o prihodima, o subvencijama i o prihodima od industrije. I kao što rekao u svojoj prezentaciji malo prije, uspostava plana, dakle, vama se namjera uskratiti dva radna mjesta agenciji. Nije predviđeno da se zaposli nikoga glede pitanje endokrinih e, perturbatora i imaju isto tako E, dodatne probleme u vezi s ovim proračunom. Tako da u svakom slučaju imamo podug popis tema kojim se danas trebamo baviti. Dakle, bez daljnjeg čekanja predajem vam riječ. Izvolite. Um, Hvala vam. Mm, pozabavit ću se ovome u dijelu svojih odgovora. Ja sam za vas pripremio izlaganje koje bih pročitao. Uh, the elements that you have been uh, bringing forward. Tu će se naći odgovori na neka od pitanja koje se postavili. je poštovani zastupnici, članovi odbora, gospođo predsjednice, drago mi je što sam ovdje danas s vama i što vam se mogu obratiti. Kao što znate, dolazim do kraja svog desetgodišnjeg mandata i ovdje bih vam rekao nešto više o, o tom razdoblju i rado ću poslušati vaša pitanja na kraju svog izlaganja. Kada pogledamo unatrag, vrijeme nas može zavarati, nekad nam se čini da je od nekog događaja prošlo jako malo vremena ili jako puno. 2007. godina, to je bilo tek prije deset godina. Htio bih vas podsjetiti na neke stvari. Bukarska i Rumunska, Rumunska pridružili su se Europskoj uniji, a devet država članica se priključilo šengenskom području. Potom je utvrđeno da je čovjek uzrok e, globalnog zagrijavanja. Pokazali su se prvi znakovi globalne financijske krize kada je došlo do kolapsa Lehman Brothersa i kada je BNP Paribas spriječio povlačenje sredstava. Također ja i još deset kolega iz Europske komisije započeli smo rad na novoj agenciji EKI, Europske agenciji za kemikalije. Mi smo se pripremali za stupanje na snagu uredbe RIČ. Bili smo jako uzbuđeni zbog izazova koji su pred nama. Tu su, tu su tvrtke mogle preregistrirati svoje kemikalije prije roka koji je bio određen za 1. prosinca 2008. registriralo se desetak tisuća kompanija, 20 puta više nego što smo očekivali. Možete zamisliti kako je to bilo uzbudljivo razdoblje. Ja sam započeo raditi u siječnju 2007. i potom sam u prosincu e, te godine bio imenovan na, na mjesto izvršnog direktora. Kao što znate nisu svi pozdravili moje imenovanje. Ja sam radio u komisiji, bio sam zadužen za program REACH u glavnoj upravi Enterprise i industrija se brinula da će na moje odluke previše utjecati iskustvo koje sam stekao u komisiji. Međutim, ja sam e, crpio iz svog dugogodišnjeg radnog iskustva, uključio sam se u dijalog sa e, dionicima iz industrije. Ja sam se uhvatio ukoštac s ovim izazovom i bez obzira na naša prošla radna iskustva uz odgovarajuće kompetencije i zalaganje sve postaje moguće kada ste zaduženi za ovako važnu europsku agenciju onda vam je jasno da pragmatizam, transparentnost, skromnost i poštenje da su ključni. i ne možete ovakav uspjeh postići sami. U slučaju Eke, e, jednostavno, osoblje jednostavno moralo surađivati. Ukoliko tvrtke ne surađuju s nama, ukoliko s nama ne surađuju države članice sa svojim stručnjacima, ukoliko se ne provode zakoni, ukoliko se ne postiže konsenzus, bez uključenja dionika i bez zalaganja svog našeg osoblja, nikad ne bismo bili u situaciji u kojoj se nalazimo danas. Želim također zahvaliti gradu Helsinkiju i Finskoj, tamo se nalazi sjedište naše agencije, oni su nam dali odgovarajuću potporu, dali su nam odgovarajuću zgradu, pravni, pravni status svom našem osoblju, osoblju, a pripremili su za nas i Evropsku školu, za našu djecu. Oni su doista primjer eh, pravog domaćina. Drago mi je što sam uspio odigrati važnu ulogu vodeći EKU, što sam stvorio od nje ovako otvorenu organizaciju kao što je danas. I htio bih svom nasljedniku reći da je važno biti neovisan, odgovoran, transparentan, učinkovit i da se zalaže za opće dobro. On ili ona će preuzeti agenciju u vremenu kada u njoj radi motivirano osoblje koje želi zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš i koje se želi uhvatiti u koštac sa izazovima mi smo za, evo, stalno odrađivali zadaće za naše građane, ali i za tvrtke koji su se trebali uskladiti sa Ričom, BPR-om, CLP-om i PIC-om. Ovih deset godina je promijenilo i moj vlastiti život. Ja sam vidio e, što sam se kadar učiniti, ali mi je ovo omogućilo i napraviti određene promjene. Po mom iskustvu svatko tko ulazi u javni e, život kao službenik ili kao političar želi napraviti pozitivnu promjenu u životima svojih sugrađana. I upravo zakonodavstvo Europske unije koje se tiče kemikalija i stvaranje EKE, e, upravo su mi oni pružili tu priliku. Ali Ekin rad neće završiti mojim odlaskom, naime nekoliko mjeseci. Netko drugi će vam se ovdje predstaviti, kao što sam ja učinio prije deset godina. Nadam se da ćete, nadat će se da ćete ga podržati kao izvršnog direktora. Tko to bude, on ili ona će trebati vašu potporu i on će se suočavati sa brojnim izazovima. Neki će biti poput onih s kojima sam se ja suočio, neki će biti novi. Jedan stalni izazov su sredstva i osoblje koje su potrebne da bi EKA odrađivala svoj posao. Sa time se suočava svaka organizacija ali naročito EKA gdje, moramo ispunjavati sve veći broj zahtjeva dionika uz konstantno smanjenje sredstava. Ja sam nedavno posjetio Kinu, Kina želi poštovati rič svo svojim sa svojim izvozom, oni se okreću ka većoj zaštiti okoliša i u interesu Europe je da im pomognemo da se usklade s nama. Sigurni proizvodi koji dolaze iz Kine su dobri za sve nas upravo će moj nasljednik trebati vašu pomoć da riješi taj problem. Imamo značajnu ekspertizu u EKI i ima smisla tražiti od EKE da obavlja više posla, ali morate se osigurati da im odgovarajuće osoblje odgovarajuće proračunska sredstva. Zašto je institucijama potrebna tako velika kontrola nad zapošljavanjem u agencijama, naročito u onima koje se financiraju iz dodatnih prihoda, koje se same financiraju, koji su to rizici koje želite kontrolirati, je li to vrijedno ovih srazova između komisije i vijeća kada je riječ o privremenim zapošljavanjima. S obzirom na situaciju u zadnjih deset godina rekao bih da bi zrelim agencijama trebalo dati priliku da upravljaju same sobom, da se odobrava njihov proračun, da to same odlučuju i dakako vi onda morate nadzirati e, njihov rad i ono što postižu, dobiti vrijednost za novac. Drugi izazov s kojim će se suočiti moj nasljednik je kvaliteta podataka koje nam daju tvrtke. Rič je ovdje uspostavio visoke zahtjeve vezano uz tvari koje se koriste, koje prerađuju i prodaju i kvaliteta podataka nije uvijek visoka. Postoji više načina da bi se taj sustav poboljšao, međutim ukoliko podaci e, nisu u skladu sa zakonom, onda je teško utvrditi opasne tvari utvrditi rizike koje oni predstavljaju. Upravo će to biti jedan od egzistencijalnih izazova kako bi se ispunili odredbe riča. Zbog toga sam se zalagao za pristup koji se temelji na sektorima, na suradnji u kojima će se će države će države članice trebati nadzirati stvaranje dosija. Treći e, izazov s kojim će se suočiti s mojim, moj e, nasljednik jesu atipični oblici tvari, kao što su endokrini disruptori, polimeri i nanomaterijali još uvijek se borimo da bismo dobili sve podatke vezano uz nano oblike tvari. Kao što sam već rekao, potrebni su nam kvalitetni podaci kako bismo mogli procijeniti rizik za ljude i za okoliš. Po meni, tvrtke su kratkovidne u davanju minimuma koji trebaju dati, ali nadam se da će uskoro doći dan kada će komisija imati hrabrosti popuniti ove praznine i kada će EKA moći tražiti bolje izvještavanje o nano oblicima. Nadam se da ćete imati dovoljno vremena i pogledati prvu fazu našeg observatorija za nanomaterijale koji smo pokrenuli koji 14. lipnja. To je dobar početak. Riječ je o sakupljanju materijala iz različitih izvora i želimo da to bude jedan ovaj objektivan temelj za informacije o nanomaterijalima. I njegov obim će rasti i nadam se da će dati značajan doprinos raspravi o nanomaterijalima i njihovom utjecaju. Za kraj nekoliko riječi o mogućnostima za mog nasljednika. Vrlo sam optimističan kada je riječ o sigurnosti kemikalija u Europi. Čini mi se da sve ide u tom pravcu. Globalni ciljevi održivog razvoja za 2030. politike o kružnom gospodarstvu, netoksičan okoliš, poslovni rast, etičko ulaganje, zaštita radnika i potrošača, borba protiv klimatskih promjena, borba protiv plastike, zaštita voda. Sve to od nas traži bolje razumijevanje sastava proizvoda i smanjivanje izloženosti proizvodima koji uzrokuju štetu ljudima ili okolišu. Potrošači traže sigurnije, etički proizvedene proizvode, koji će omogućiti pristojan život onima koji ih proizvode i neće uzrokovati štetu u proizvodnom procesu. Zakonodavac, potrošač i industrija na istoj strani znači da će se dogoditi nešto pozitivno. Prava velika prilika jest e, upravo sakupljanje podataka ekspertize koje proizlazi iz riča. Nedavno je jedan dio riča postao dostupan e, istraživačima i učinit ćemo više s tim u vezi u budućnosti. Razmjena podataka, pametni algoritmi, prikupljanje podataka, rič može donijeti dodatnu vrijednost za građane i pomoći razvoju odgovarajućih politika. To se može postići i uz nado uz nadovezivanje na ulaganja koja smo već zajednički uložili. Riječ je o jednoj milijardi eura koja je potrošena na rad EKE e u ovih deset godina, od toga 60% dolazi e, putem naknada koje plaćaju privatne tvrtke. Druga mogućnost jest e, olakšan pristup podacima koje tvrtke koriste kako bi njihove kemikalije postale sigurnije. Međutim, tu je i predvidljivost e, pravnog utjecaja na kemikalije koje oni koriste ili proizvode. E, primjerice, tu je rano upozorenje o tvarima koje se analiziraju u smislu ocjene rizika kako bi inovativne tvrtke mogle razviti alternative na vrijeme i kako bi mogle steći prednost na tržištu. Na koncu, gospođo predsjednice, potpredsjednici, članovi odbora. Htio bih zahvaliti ovom odboru na potpori, na savjetima koje ste mi dali, meni i Eki, tijekom zadnjih deset godina. Nadam se da sam vas uvjerio da sam ja bio prava osoba za ovaj posao. Također, želio bih pozdraviti e, zastupnike Satu Hasija i Julie Gerling, oni su bili naši časnici za vezu oni su se bavili radom moje agencije. Mi smo vrlo rano osnovali naš korporativni identitet, misiju, viziju, set vrijednosti kojima smo izašli u susret ljudima u EK i našim dionicima. Želim vas podsjetiti na našu viziju. EKA želi postati glavno regulatorno tijelo kada je riječ o sigurnosti kemikalija. Možda mislite da je to bilo preoptimistično, ali ja mislim da smo to doista postigli u deset godina. Sada, se, sada mogu otići u mirovinu, sretan sam što sam pomogao Eki da dođe do te faze. Želim vam sve najbolje i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Thank you very much, uh, Hvala vam gospodine direktore. Ja vidimo ovdje da su kolege zainteresirani uključiti se u dijalog s vama. Imamo ovdje popis javljanja za riječ, ali prije svih riječi ima zastupnica Girling, dakle naša kontakt osoba za suradnju s vašom agencijom. Izvolite. Hvala i hvala ti Gert na tvom izlaganju nešto drugačiji to nego inače. Mala bih nekoliko općenitih pitanja za tebe. Znam da si nedavno putovao, uglavnom u Kinu. Možeš li nam reći nešto više o statusu riča, dakle u globalnom regulatornom kontekstu. Postoji ova dosta sirova analiza da je e, rič u srazu sa Toskom iz e, SAD-a i e, s obzirom na djelovanje gospodina Trumpa, da se on ne bavi ovim pitanjem, uglavnom je koncentriran na pitanja klimatskih promjena, ali kada je riječ o kemikalijama, tu postoje pitanja kako će biti čvrsto ovo novo zakonodavstvo. Te me zanima što misli ostatak svijeta, prije svega Kina. Znamo da ih je SAD dosta poticao da usvoje njihov sustav, te me zanima kakvo je stanje stvari. Drugo, dakle, rokovi 2019. za MPS-ove. Znam da si se dosta zalagao kako bi im olakšao stvari, zato je šteta što odlaziš, evo nekoliko mjeseci prije isteka ovog roka. I što misliš? Hoće li se ispuniti ovaj rok za mala i srednja poduzeća? A prvo ćemo uzeti pitanja, kaže predsjednica, zastupnik Poc. Hvala lijepo. Ha, što reći? Eka neće više biti ista nakon što vi odete. Imam za vas dva pitanja. Znam da ne očekujete ništa manje od mene. Prvo, kada pogledamo e, kako se evaluiraju dakle, kemikalije, biocidi u Europskoj uniji, imam e, svoje osobno mišljenje, a to je da postoje praznine, pa me zanima koje je vaše stajalište o tome. kad ocjenjujemo koliko su opasni biocidi ili pesticidi. Kad kada možemo vrlo lako previdjeti neke nuspojave određenih proizvoda. Tu je, da kako pitanje omiljene molekule glifosata, sigurno ste očekivali ovo moje pitanje, ona je patentirana kao antibiotik, to je činjenica. Po mom mišljenju, nema šanse u našem postupku ocijeniti njegove učinke. Dakle, mi špricamo naša polja antibiotikom, a da nemamo mogućnosti vid sagledati koje su njegove nuspojave, ima li on štetne učinke, naročito u kontekstu antimikropske rezistencije, odnosno otpornosti. Evo vi imate deset godina iskustva u ovoj agenciji, zanima me vaše osobno mišljenje, a to je kako bismo trebali dakle, modernizirati naše zakonodavstvo da bismo se nosili sa utjecajem koji proizlazi iz poslovnog sektora, i kako se pozabaviti tim jako ozbiljnim problemom u Evropskoj uniji. Zastupnik Florenc, izvolite. Ja, Gerd Dansen, Da, kolega Dansen, ja danas neću govoriti o ovoj temi. Ja ću jednostavno vas još jednom podsjetiti da smo zajedno počeli prije puno godina. Ja sam tada predsjedao odborom, krenuli smo raditi paket rič, to su bile tisuće i tisuće stranica. I onda ste vi počeli tu raspravu i svi smo se pitali za Boga kako će taj zrakoplov uopće poletjeti. Imali smo 20 različitih paketa na kojima smo trebali početi raditi i nažalost u svijetu nije bilo nikakvih primjera, nismo mogli nikamo otputovati, pogledati kamo i kako i što početi. naravno imali smo jako puno industrije u našim zemljama, na sreću, Svijet je već bio suočen e, s propašću. Ja sam imao kemijsku industriju u Njemačkoj. Rezultat svega toga je da danas imamo znanje o tisućama i tisućama proizvoda, a imamo problem sa samo njih 30 ili 40. Ja u ovom momentu nisam u mogućnosti ocijeniti te proizvode, ali naš cilj je bio otkriti koji su to doista opasni proizvodi i odlučiti koji od njih moraju zauvijek nestati. Kolega Dansen, vi ste za mene doista bili prava sreća, sreća koja me je e, evo sustigla jer mi smo se godinama pitali kako ćemo te stvari riješiti, a vi ste upravo spomenuli mala i srednja poduzeća, izgradili ste mostove prema svima i doista ste te mostove iskoristili. Mi smo u životu vidjeli puno mostova koji nikamo ne vode, ali vi ste gradili mostove i prema industriji i prema malom i srednjem poduzetništvu, a naravno vaša kritika je uvijek bila činjenična. I sada jedna šala za vas kolega Dansen. Ako bi dozvoljen bio klon, klonirati EU odgovorne osobe, tada bih ja vas prijavio kao prvu mogućnost. Hvala vam, zastupnica Dornano. Euh, ja sam na redu, ispričavam se. Hvala vam, predsjednice. Gospodine direktore, moje prvo pitanje tiče se primjene uredbe RIČ i složenosti evaluacije rizika od strane poduzeća. Znamo da postoji taj perverzni učinak prema kojem neke od njih eh, imaju tendenciju koristiti neke manje složene proizvode, pa čak i povući ih prije nego što budu evidentirani. Dakle, kojim mjerama raspolažete kako biste se suprotstavili takvom postupanju? Zatim, drugo pitanje koje se tiče osoblja u agenciji. Znam da ste dužni poštovati konkretne ciljeve smanjenja broja osoblja, no opet e, nije pređena nikakva dotacija za poslove koji se tiču endokrinih disruptora, dakle možemo li, možete li nam reći da se ovdje radi o nekoj arbitraži, a u suprotnom na koji način, u slučaju da tome jest tako, kako se to može opravdati. Hvala vam na odgovorima. Thank you very much. Madam Dali. Zastupnica Dali. Thank you, Chair. Um, good afternoon, Mr. Dan. Hvala vam, dobar dan, gospodine Danset. Ovo je bila osvježavajuća prezentacija koju ste nam dali. Evo, vi ste ovdje odradili deset godina i dali ste nam pregled najvećih izazova s kojima ste se suočili. Ja bih rekla da je začaran krug ono što ste nam danas predstavio. Rekli ste da potrošači žele sigurne sigurnije proizvode za sebe, ali i žele da su ti proizvodi ne štete njihovom zdravlju ni okolišu. Ali istovremeno ste ovdje iznijeli dva izazova. To su podaci o tvarima, da nisu uvijek visoko kvalitetni ti podaci. Rekli ste da to utječe na analizu koju provodi agencija te na identifikaciju rizika. A tu su, tu dakle, tu su dakle podaci na koje se ne možete uvijek osloniti koji dolaze od strane tvrtke. Kako dakle prekinuti taj začarani krug? Naročito kada znamo da agencije ovise o prihodima koje dobivaju od industrije. Koje se to mjere mogu usvojiti da bismo se osigurali da ćemo dobiti odgovarajuće podatke od e, industrije, dakle da to nije onaj zakonski minimum, već e, da se na njima dakle mogu ostvariti ciljevi vaše agencije. To su sigurni proizvodi za ljude i za okoliš. Hvala. Hvala. Zastupnica Melio. Vielen Dank. <clears throat> Ähm, äh, Najljepša hvala, gospođo predsjedateljice. Isto tako zahvaljujem kolegi na ovom izlaganju. Izlaganje je bilo malo drugačije od onog na što smo navikli. To su kolege već i primijetili. A ja sam osjetila i malu sjetu u tom izlaganju. E, doista, e, Pokušali ste nam reći da ste obavili dobar postao, ali da se možda i malo pribojavate za budućnost agencije. Evo, to je čisto moja pretpostavka. Ranije smo raspravljali pod prethodnom točkom o proračunu a vi ste također e, napomenuli da morate smanjiti osoblje za dvije osobe u vašoj agenciji, ali mislim da je to krivi put, zato što imamo stalno nove komikalije na tržištu, njihovo ocjenjivanje je sve kompliciranije, sve teže, o tome raspravljamo i u parlamentu. I sada, ako istovremeno moramo štedjeti na osoblju i čak i na, i na sredstvima koja se dodjeljuju agencijama, mislim da onda idemo krivim putem. Pa evo jednog filozofskog pitanja. Hoćemo li u budućnosti zbog više kemikalija naravno dati više posla agenciji kao što je EH? Ne znači li to istovremeno da mi kao Evropska unija moramo snažnije biti prisutni i dozvoliti više resursa kako bismo omogućili nesmetan rad? Hvala lijepa zastupnik Bre, hvala e, i hvala direktor što je danas ovdje s vama. Spomenuli ste da Europska kemijska agencija ima sjedište u Finskoj. Rekli ste da je Finska bila vrlo dobar domaćin agenciji. E, ja sam član parlamenta iz Britanije. Kao što znate, Britanija će napustiti Evropsku uniju E, kod nas nekoliko agencija ima svoje sjedište i mi ćemo njih naravno izgubiti. Ja vas sada ne tražim političko mišljenje, ali pitam možete li s vašeg gledišta kao netko tko je bio na čelu agencije reći koje su bile koristi e, od toga da je u Finskoj bila smještena jedna od najvećih europskih agencija u vašem slučaju. Hvala vam. Hvala lijepa. Ovime zaključujem pitanja za našeg kolegu i zamolit ću ga e, za odgovore. Ili e, da prvo damo riječ komisiji možda? Komisija, želite li vi možda uzeti riječ? Ne. Onda izvolite. U redu, hvala vam. Idem e, po redu. Prvo pitanje odnosilo se na moj nedavni posjet Kini. Točno je, kineska vlada je prilično zabrinuta za kvalitetu okoliša, ljudsko zdravlje, želi imati bolje zakone, bolja pravila za zaštitu svojih građana, jer su do sada željeli i smanjiti mogućnost incidenata i eksplozija koje su se događale prošle godine je poginulo tisuću ljudi u eksploziji jedne tvornice. Tako da do sada su davali prioritet e, opremi, instalacijama, postrojenjima, a sada daju prioritet ljudskom e, zdravlju i sigurnosti, tako da sam naišao na otvorenost kineske strane, različitih ministarstava koja rade na novim pravilima, žele naučiti od nas, žele naučiti od Europe i postići sličnu razinu zaštite. Ja sam se pribojavao da će nas uspoređivati sa revidiranim sustavom Toska, međutim to izgleda više nije slučaj. Kina je sve manje uvjerena da je američki način zaštite njihovih građana bolji ili najbolji put dugoročno gledano. I to je bilo olakšanje za mene jer sam smatrao da će se dogoditi suprotna situacija. Tako da ovdje vidim veliku priliku za Europu. Možemo prodati svoj model Kini što neće samo pomoći zaštiti kineskih građana, već će i omogućiti da kinezi koji izvoze strahovito puno proizvoda prema nama, da ti proizvodi budu bolje kvalitete, što je iznimno važno. Ja sam u kantonu razgovarao s proizvođačima igračaka. 70% svih igračaka se tamo proizvodi i preko 50% ih se proizvodi u jednoj provinciji. 70% tih proizvoda čine, naši, e, čine igračke kojima se igraju naša djeca. Tako da mislim da je jako važno da s njima surađujemo. Doista i vidio sam lokalne vlasti tamo koje su spremne otvoriti e, mjesto, šalter na kojima bi se pomagalo malim i srednjim poduzetnicima za primjenu uredbe RIČ. Tako da mislim da je situacija dosta obećavajuća. Drugo pitanje. Rok 2018. Da, to je vrlo važan rok i rekao bih da prvi signali nisu pretjerano pozitivni zato što imamo puno manje registracija malog i srednjeg poduzetništva iz kategorije 1 do 10 nego što smo očekivali. E, slično je, e, čini se da malo i srednje poduzeće u Europi čekaju, a imamo sve više sporova o dostupnosti podataka zato što su troškovi za mala i srednja poduzeća prilično niski, tako da nam se čini da je dobro registrirati se ranije, a ne onda imati problema sa previsokim iznosima dakle na razini kontaktne skupine direktora gdje zajedno raspravljamo s komisijom i sa glavnim udrugama industrijskih sektora. S njima ćemo se sastati u rujnu ili listopadu i tamo ćemo onda odrediti jasnije smjernice o o tome koje je razuman iznos za pristupanje riču, a ne naprosto da nam se prijeti da će se jednostavno povući, povući s tržišta, tako da tu preostaje još dosta posla. Istovremeno želim naglasiti da postoji možda ozbiljan rizik da naknade koje smo, odje, koje smo predvidjeli za 2018. su vjerojatno pretjerane ili precijenjene, tako da po prvi put e, možemo imati puno manje prihoda nego što smo očekivali. Uvijek smo bili e, krivi zbog e, većih prihoda, to je govorila komisija, sada će doći do suprotnog problema, imat ćemo manje prihoda i onda će komisija morati zajamčiti dodatna sredstva kako bismo mogli poštivati rokove jer se radi o minimalno 100 ljudi, privremeno zaposlenih ljudi koji trebaju provjeravati, otvarati dosije, otvarati ih individualno, osobno. To ne može samo raditi kompjuterski sustav. I zato nam sljedeće godine, samo sljedeće godine treba 50 dodatnih ljudi. I dobro, osoblju ću govoriti kasnije. A sada idem na pitanje gospodina Poča. Jasno je da doista postoje rupe u znanju koje imamo. Drago mi je da brinete o tvarima, substancama, pesticidima, kemikalijama i slično. Istina je da bismo mi trebali biti primjer drugima i da bismo trebali imati popis, jasan popis unaprijed svih kemikalija, što je prije moguće, kako bi se pronašle pravovremeno određene alternative, a to isto vrijedi i za primjer koji ste dali, a to je glifosat. Dakle, kao što ste i sami svjesni, mi smo, nažalost, samo odgovorni za procjenu štetnosti. Mi ćemo to uvijek analizirati prema CLP kriterijima o opasnim tvarima. Učinak na antibiotike ili učinak antibiotika nije dio te analize. To ste ispravno rekli, tako da nemamo pravni temelj kojim bismo to e, uzeli u obzir na isti način ne analiziramo i dodatne formule glifosata koje se koriste, tako da ne ocjenjujemo ili ne procjenjujemo te vrijednosti i ne možemo od njih zaštititi naše žitarice, naše usjeve. Radi se o pitanju za EFSUM, hoćemo li odobriti glifosat, prihvatiti rizike koji glifosat nosi sa sobom, a nacionalne vlasti odlučuju o tome koji se proizvodi smiju tretirati glifosatom ili ne. Postoji jasna podjela ovlasti u ovom procesu dobivanja dozvola. Osim toga, snažno ste apelirali na nas e, vezano za dokumente iz Monsanta koji bi nam trebali poslužiti kao temelj za naše analize kemikalija. A mi već desetljećima sve više prenosimo teret dokaza na proizvođače, na kompanije i zahtjevamo od njih testiranje kemikalija. prema GLP standardima i naravno koristeći neovisne laboratorije. Čuo sam i optužbe da postoje i dokazi da je Monsanto u Sjedinjenim državama manipulirao nekim studijama. Mi nemamo dokaza da su oni iskrivljavali ili manipulirali bilo kakve laboratorijske testove, što je glavni razlog za naše provođenje naših analiza no jasno je da e, u budućnosti ne smijemo ugroziti naš cijeli sustav, ne smijemo ugroziti način na koji radimo, jer u svakom trenutku moramo dobro nadzirati rezultate laboratorija i vjerojatno organizirati vlastite testove za koje bi onda industrija trebala plaćati. Možda, kažem, to bi možda mogli uzeti u obzir, ali to nije dio trenutačnog sustava koji se ne može promijeniti preko noći. Nadalje, gospodine Florenc, hvala lijepa na vašim lijepim riječima o mojim postignućima posljednjih godina. Istina je kad smo krenuli, kad smo krenuli raditi procjene učinka, prijedloga, doista sama u suradnji s vama pokazao da možemo raditi na prijedlogu Rič, testirali smo Rič prije njegove primjene i upravo zbog te intenzivne suradnje koju smo imali među svim dionicima, ne samo sektorima industrije, već i nevladinim organizacijama i sindikatima. Dakle, uspovo zbog toga smo uspjeli ostvariti toliku prihvatljivost uredbe RIČ koja je na kraju osnažila povjerenje u kemikalije, u kvalitetu kemikalija. Rezultati eurobarometra pokazuju da su se potrošači vratili, vratilo se povjerenje u kemikalije posljednjih desetak godina. To je za, e, i zasluga uredbe Rič u prvom redu. Što se tiče malog i srednjeg poduzetništva, već sam rekao da smo tu učinili puno, e, poboljšali smo naše smjernice, pogotovo za mala i srednja poduzeća, ali svejedno trebamo učiniti sustav registracije prihvatljivim trebamo pogledati konačne elemente. Ja sam u prošlosti predlagao neka rješenja koja nisu bila prihvaćena. Sada trebamo potražiti rješenja koja zadovoljavaju današnji plavni okvir kako bismo zadržali što je više moguće malih i srednjih poduzeća jer se radi o interakciji između velikih i malih jer samo na taj način će društvo imati najveću vrijednost, najveću dodanu vrijednost svega ovoga po mom mišljenju. Provedba riča Dakle, sljedeće pitanje je spominjao neke negativne elemente, e, što bi bila posljedica provedbe uredbe Rič. Da, to bi se moglo dogoditi, ali mi smo, moram reći, pokazali da postižući pravu ravnotežu s jedne strane između ljudskog zdravlja E, zdravog okoliša i s druge strane tržišnog natjecanja konkurentnosti, da je to prava ravnoteža koja može ovaj zahtjevni zakonodavni akt učiniti takvim da ostvari najbolje ciljeve u budućnosti, a to je prije svega održivi razvoj. Održivost industrija u Europi koje mogu imati onda i budućnost e, u tržišnom natjecanju s drugima. A sad e, što se tiče pitanja osoblja i upravljanje osobljem. Doista teško je, imali smo dakle pet godina e, vremena, uspostavljali smo agenciju i sada smo uz nove zadaće dobili i zadatak smanjivanja osoblja za 5%. S jedne strane bio sam sretan zato što se to kompenziralo što smo biocide uključili u eku, tako da doista nismo morali realno smanjiti broj ljudi, ali istina je da moramo raditi više s istim brojem ljudi i to je stalna borba. Sada smo čuli da ćemo po prvi puta morati raditi o na nekim novim zadacima, pitanje zaštite na radu, izloženost štetnim tvarima, endokrini disruptori i slično. To će sve zahtijevati nove ljude. Mi smo jasno rekli ne možemo početi sljedeću godinu, ne možemo preuzeti nove zadaće bez novog osoblja, bez novih ljudi. Kao što sam rekao, trebam samo stotinu ljudi da bi pokrivao i poštovao rok, a onda mi treba još ljudi koji će nadzirati e, cijeli proces. Zato bih molio da se ne smanjuje osoblje za riče sljedeće godine. Ako se to bude moralo provesti, možda bolje 2019 želimo imati dodatnih deset osoba sljedeće godine. Ne smanjiti šest plus tri stručnjaka za biocide. E, dakle, e, zbog toga smo došli do deset manje šest i minus 2 je 2, ali mi u stvarnosti trebamo dakle, još šestero novih ljudi. I na kraju začarani krug i kako ćemo e, odrediti koji su proizvodi sigurni, a nemamo dovoljno podataka. Kada sam spominjao tvrtke koje ne gledaju dugoročno, prije svega sam mislio na nanotehnologiju, komisija, rič, Dogovorili su se da pokrivamo sve moguće substance, a industrija je rekla da je nanotehnologija pokrivena. Ali posljednja odluka prizivnog odbora nije nam olakšala situaciju, ne možemo dobiti dodatne informacije o nanomaterijalima, tako da nam stalno treba pomoć komisije kako bismo objasnili kako rič pokriva nanoproizvodnju ili nanotehnologiju jer s postojećim tekstom to jednostavno ne možemo. Ne možemo zahtijevati od poduzeća e, da nam daju podatke. Nemamo pravnu snagu to od njih tražiti. Što se tiče drugih podataka, ti podaci su loše kvalitete i trebamo podatke više ili bolje kvalitete jedino na taj način će se prekinuti začarani krug. U ovom trenutku provodi se studija koja treba ocijeniti kako i na koji način industrija tumači određene članke riča, a pogotovo onaj članak koji govori da svoje dosije moraju e, redovito ažurirati Industrija smatra da jednom kada su se evidentirali, registrirali, ništa više ne moraju raditi, ali zanemaruju taj članak koji ima devet stavaka i zahtjeva ažuriranje, redovito ažuriranje. Mi ćemo svakako, nadam se, donijeti odluku o tome da je nužan provedbeni akt ili promjena u uredbi Rič kako bi se zajamčilo da kompanije i poduzeća doista e, ozbiljno ažuriraju redovito svoje informacije. Trebaju e, davati nove podatke, nove podatke o volumenu i sve druge e, podatke koje traži uredba Barić. Osobno smatram da je pogrešno odrediti da kompanija ili tvrtka plati jednom i više nikad ništa ne plaća. i se trebaju ažurirati, naš rad stalno traje, tako da bi bilo normalno da barem svakih pet ili deset godina poduzeće mora platiti dodatnu naknadu za ekstra posao koji obavljamo za ažuriranje koje traje. I mislim da je to nešto što bi trebao razmotriti i vaš odbor kako bi nam pomogao da dobijemo dobre, kvalitetne podatke u svakom pogledu. Čini mi se da sam već sad objasnio ove elemente rezanja broja osoblja ili smanjenja osoblja. E, trebamo raditi retroaktivno i na endokrinim disruptorima. Tražili smo od komisije izdavanje triju komunikacija koje će dovesti do mogućnosti zapošljavanja novih ljudi ukoliko žele da radimo na endokrinim disruptorima, na pesticidima i na e, štetnoj izloženosti za zdravlje određenih e, struka. Rekli smo da možemo ostvariti puno bolje rezultate od drugih ukoliko e, budemo dobili ljude koji će moći početi raditi na ovim pitanjima sljedeće godine dodatno osoblje treba doći putem komunikacije komisije koja će popratiti financijsko e, mišljenje o tome što trebamo učiniti s tim u svezi. Što naravno uključuje i ove e, ova središta za otrove, a imamo i četvrti element na kojem radimo, a to je tražila i komisija, dakle studija održivosti o tome što kemika, što kompanije, male i srednje poduzeća trebaju učiniti u okviru drugih zakonodavnih akata ako koriste određene kemikalije. Postoji 50 takvih zakonskih akata i od silnih e, e, drveća više kompanije ne vide šumu i zato trebamo izraditi ovu studiju održivosti, a to ćemo učiniti samo ako budemo imali dovoljno resursa. I na kraju Finska, Ujedinjena kraljevina, koje su glavne koristi koje smo imali i ostvarili imajući sjedište u Finskoj. Mislim da beneficije nisu bile samo financijske prirode. Imali smo naprosto dobru infrastrukturu na tom mjestu. Finska, na primjer, već sada je E, imala, već je tada imala zgradu koju je iznamljivala prije nego što je i postojala. Dakle, pomogli su nam u izboru prave zgrade, e, dobili smo i građevinsku dozvolu za konferencijski centar unutar te zgrade i doista smo sve obveze mogli izvršavati na vrijeme zato što je Finska sve svoje obveze izvršavala na vrijeme i mislim da je to doista značajno i na neki način vam se onda isplati e, tako raditi jer mi smo doveli 10.000 gosti u posjet Finskoj i to je upravo e, ta pozitivna bilansa. A sada trebamo tražiti novu zgradu ili novi prostor nakon ovih prvih 14 e, godina Nadamo se u konačnici da će nam Finska opet pomoći da dobijemo pravu zgradu pod odgovarajućim financijskim uvjetima. Hvala vam. Najče hvala direktore na vašem izlaganju i na odgovorima. Hvala na vašem profesionalizmu. Hvala vam još jednom na vašem radu i svi vam želimo puno uspjeha. Hvala vam. Dragi teme, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta, obrazanju inovacije u području čiste energije. ITRE radi izvješena vlastnu inicijativu na temelju komunikacije komisije, a zadužili smo gospodina Eka za mišljenje. Dakle, imate riječ i možete predstaviti svoje mišljenje, gospod Nek. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Prijelazak sa fosilne energije na čistu zelenu energiju kojom težimo ima potencijal razvijanja mnogih prednosti. Prednosti za društvo, za zajednicu, za potrošače i naravno prednosti za naše gospodarstvo. No, moramo paziti ući u korist će ići sve ove prednosti. Nadam se da će odbor voditi računa o potrošačima, o srednjim poduzećima, o energetskim tržištima. Dakle, sve to moramo uskladiti kako bismo u budućnosti svi imali profit od ovih promjena. Zbog klimatskog zatopljenja, zbog zdravstvenih problema naših građana moramo prijeći se fosilnih goriva na druge oblike energije. Naravno, ciljeno se moramo truditi. E, želimo pristup zelenoj energiji e, u Europi koji bi trebao postati jednostavniji. Nažalost, previše državljana Europske unije u ovom trenutku nemaju pristup niti jeftinijoj, a niti čišćoj energiji i zbog toga trebamo napraviti odgovarajuće okruženje za inovacije i za ulaganje u energetski sektor. Zato nam treba doista visokovrijedni regulatorni okvir kako bismo zadržali integritet javnog sektora u ovom području. Dakle, energetski prijelaz ne smije se odobriti samo prema ciljevima velikih, već imati na umu ciljeve cijelog društva. Nemojmo zaboraviti da su troškovi onečišćenja zraka, klimatskog zatopljavanja i e, opterećenje na naš zdravstveni sustav zbog brojnih bolesti koje se događaju zbog fosilnih goriva, dakle za sve te troškove ne snosi industrija, već cijelokupno društvo. I zbog toga, zbog toga su subvencije za fosilna goriva velika preprega prepreka za stvaranjem e, održivog prijelaza na zdravu energiju. Ukoliko Europska komisija i države članice ne donesu jasnu strategiju sa mjerljivim ciljevima i troškovima, nećemo ostvariti naš cilj. To je vrlo zanimljiva tema, već sada se veselim suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni i našoj raspravi. Hvala hvala gospodine Ek. Sada se obraćam izvjestim u sjeni. Gospodin Lavija je prvi. Grazie, presidente. Intervengo. Hvala vam. Evo ime kolege Patričela ću vam se obratiti. On naime danas nije mogao prisustovati sastanku. Pročitat ću vam njegovu bilješku. Il Parlamento europeo ha sostenuto nel corso degli anni Parlament je tijekom godina podržao tranziciju ka konkurentnom gospodarstvu uz nisku stopu ugljika, traži se pravilna raspodjela i želi se dakle, dokinuti ova dihotomija zapošljavanje, zaštita okoliša. Moramo obava cilja ispunjavati na jednak način. Što se tiče energetike u Europskoj uniji stavio se razvoj na razvoj, se naglasak na razvoj tehnologija, a zapustilo se ono što je doista važno za građane, a to je zadovoljavanje njihovih energetskih potreba kao što su grijanje, mobilnost ili rasvjeta. U komunikaciji komisija priznaje sada ulogu potrošača u centru ovog energetskog sustava, Dakle, tu je sustav decentraliziranih energetskih e, mreža, ali i pronalaženje dakle, konkurentnih rješenja sa niskom stopijom, stopom ugljika i to me raduje. Komisija predstavlja čitav niz financijskih instrumenata kojima se želi podržati dakle, inovacija sa niskom stopom ugljika i zbog toga uvjereno podržavam želju komisije da se stimuliraju ulaganja u čitav e, vrijednostni lanac u ovom sustavu, ali zabrinjava me kompleksnost tih pomoći. Oni su teško dostupni, naročito mikropoduzećima ili lokalnim zajednicama. Nadalje, dijelim želju komisije da se smanje poticaj, dakle koje daju određene države članice nafti i sliku, ali želim vidjeti na dijelu industrijsku transformaciju i predlaganje alternativa kada je riječ o obrazovanju, zapošljavanju i zainteresiranim radnicima, naročito u sektoru rudarstva. Društvena prihvatljivost eh, ove tranzicije u smislu zapošljavanja je od izuzetne važnosti za političku potporu državama članicama. Također slažem se sa željom da se dekarbonizira zgradarstvo do 2050. koje je odgovorno za 40% energetskih zahtjeva Europske unije. Potom je tu gradnja energetskih postrojenja, ali u komunikaciji komisije nisam pronašao financijsku pomoć, konkretne instrumente da bi se odgovorilo na te izazove. Postoje tehnička rješenja za zgrade novijeg datuma i to zahvaljujući specijalnim uredbama koje se tiču tih pitanja, ali pomoć kada je riječ o obnovi postojećih zgrada su, je, je nedovoljno. Dakle, zato smatram da je potrebno u tom smislu nešto poduzeti kada je riječ o financiranju inovacija. Značajnu ulogu može imati crowdfunding, to omogućuje građanima da izravno sudjeluju u postupku obnove i pronalaska čistih izvora energije. Bilo bi dobro promovirati ovo zajedničko financiranje, kanalizirati resurse prema četiri e, glavna tehnička sektora, dakle e, obnovljive izvori, elektromobilnost, skladištenje energije, tako dalje. To će se naći sve i u mojim amandmanima a i zahvaljujući današnjoj raspravi i sugestijama koje će dati kolege, mi ćemo moći doći na koncu pregovora do jednog ambicioznog e, teksta koji će dati korisne ideje odboru ITRE. Nešto hvala gospodinu Vije i gospodinu Matričelu. Sada gospodin Tanesesku. Hvala predsjednice. Kao što znamo, paket mjera za čistu energiju za cijelu Europsku uniju koji je objavljen u studenom 2016. uključuje prijedlog e, komisije da energetska učinkovitost e, igra značajnu ulogu u okviru sporazuma iz Pariza. Izgleda da je prijedlog komisije temeljen na kombinaciji kvalitativne analize i različitih scenarija uštede energije. Stoga, paket mjere za čistu energiju za cijelu Europu je prva mogućnost da Europa uskladi svoju domaću energetsku potrošnju sa ratificiranjem sporazuma iz Pariza. Znamo da komunikacija iz komunikacija komisije o ubrzavanju inovacija u području čiste energije naglašava strategiju Europske unije i naglašava dakle konkurentnost, inovativnost e, istraživački rad u ovom sektoru. Jasno je da velike rezultati zahtijevaju ambicioznost, ali moramo imati na umu da su ove direktive imale za cilj da stvore čisto i sigurno okruženje za naše sugrađanje. Potrošači moraju biti u središtu ovog energetskog sustavu jer poticanje niskougličnih eh, inovacija, eh, obnovljivih eh, rješenja za energetiku i slično. To se zahtjeva sustav otvornih inovacija. Potrošači trebaju zahtijevati konkurentna rješenja za niskougličnu proizvodnju i decentraliziranu energetsku mrežu i moraju svi sudjelovati u ovim velikim promjenama. Jasno je da E, prelazak na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika je od ključnog značaja za Europu. Želim zahvaliti izvjestitelju na radu, no predlažem da se reformuliraju neki od amandmana kako bi mogli na sveobuhvatniji i pravedni način ilustrirati sudjelovanje svih dionika u ovom složenom postupku. Vjerujem da suradnja izvan trokuta znanost, obrazovanje, inovativnost je od ključnog značaja i potrebno nam je usvojiti čiste inovativna rješenja. Uložit ćemo amandmane i nadam se da će se kolege s ovim složiti. Najprej hvala gospodine. Imamo predsjednika predstavnika a Ne. Alde? Ne. Zelene? FDD? Želite nešto reći, gospođo Dornano? Izvolite. Hvala predsjednice. Hvala gospodine Ek na izlaganju. I ja poput vas vjerujem u potrebu da podržimo inovativnost sektora obnovljivih e, energija. No, ukoliko iako vi u svom izvješću imate konsenzualne zaključke s kojima se mogu složiti, trebamo E, izraziti određene zadrške. Najprije želim podsjetiti da industrija za rashod onoga što stoji u vašem e, izvješću plaća određene troškove a to je po načelu onaj koji zagađuje plaća. Naravno, primjena toga treba biti napređenja, ali ne smijemo zanimariti postojanje tog sustava, ne smijemo zanimariti napor ulažu poduzeća na tom toj razini. Kao drugo, iako je preusmjeravanje ulaganja poželjno za čiste energije, moramo spostarati da te nove energije budu isplative dugoročno gledano i to bez subvencija iz javnih fondova. Naime, ja se zalažem za poštivanje načela tehnološke neutralnosti, što je više moguće. Konačno želim privući vašu pozornost na problem curenja ugljika, a ukoliko ciljevi potrošnje obnovljivih izvora energije postanu nerealni, imajući na umu naše tehničke kapacitete. Curenje karbona, istanje karbona eh, je problemačno na svjetskoj razini i daje svoj doprinos dezindustrializaciji Europe. Nadam se da ste razumjeli što sam htjela reći. Hvala lijepa. Da li se netko drugi od kolega želi javiti za riječ? Gospodin Barno, izvolite. Hvala predsjednice. Evo, želim samo napraviti jednu poveznicu između onoga o čemu raspravljamo sada i o čemu ćemo sutra glasati po pitanju Lulu cefa. Jedna stvar koju možemo poduzeti glede energetske učinkovitosti jeste da gradimo kuće koje su energetski učinkovite, te kao što je to izvjestitelj rekao, dakle gradnja kuća s drvetom je, jest jedan od načina no naravno moramo biti iskreni i reći da se mogu takvi domovi graditi od drugih materijala, dakle, e, iako dakle, nisu jedino drveni drvene kuće koje mogu biti energetski učinkovite, ali ove druge vrste mogu biti, mogu trošiti puno energije u e, postupku izgradnje, osobito se to tiče betona i željeza. Dakle, jedna od stvari koju smo htjeli uključiti u uredbi CF, gdje imamo e, grupu podrške jeste poticati izgradnju kuća od drveta diljem Europske unije, a na planetarnoj razini 8% e, emisija ugljika e, rezultat su proizvodnje betona. Dakle, što više budemo mijenjali beton drugim materijalima, konkretno drvetom, tim ćemo se više boriti sa klimatskim promjenama. A ovdje je jako važno imati na umu da se ovdje radi o kemijskim reakcijama koje se, do kojih dolazi u samom, samom postupku proizvodnje betona i ispuštanje kemijskih spojeva. Dakle, mijenjati beton i železo u građevinskoj industriji, zamijeniti ih drvetom, jedan je od načina da se borimo protiv klimatskih promjena i drago mi je reći da imamo podršku e, svih klubova zastupnika po ovom pitanju e, i to se tiče sutrašnjeg glasanja za UCF. U svakom slučaju u graditeljstvu to je važno imati na umu jer je energetska učinkovitost zajamčena. Najljepša hvala. A sada ime komisije gospodin Tulkens. Hvala predsjednice. Europska komisija zahvaljuje uvažen zastupnik, uvaženog zastupnika Stefana Eka na nacrtu mišljenja o ubrzavanju inovacije području čiste energije. Prijedlog eh, odbora Envi bit će od velike pomoći u provedbi ove regulative koje je u tijeku. poboljšati pristup naših eh, sugrađana gospodarstvu s niskim emisijama ugljika i od velikog značaja. Značaj javnih usluga i uloga svih privatnih entiteta koja god njihova većina bila, nešto je što je istaknuto u ovom dokumentu. Innovation is recognized in the clean energy for all Europeans package. Komisija će i dalje blisko pratiti e, cijene energenata svake dvije godine. U kontekstu upravljanja energetskom unijom očekuje se da države članice koriste svoje buduće nacionalne energetske planove kako bi e, isplanirale način izlaska iskorištenja fosilnih goriva. Budućnost Europske unije u potpunosti je upisana u, poštovanje ciljeva održivog razvoja. Stoga ubrzavanje inovacije u području čiste energije pravi je put da se ovom, da se ide ovim putem diljem Europske unije. Hvala. Hvala i vama. Gospodine, želite nešto reći zaključno? Ne. Dobro, najpša. hvala. Rokovi za ulaganje amandmana. Rok je 20. srpnja do 12. Ne, do 12. srpnja do 11 sati. Glasamo na odboru Envi 28. rujna. Dakle, imat ću se na umu. Možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. A tu se radi o prigovoru u vezi s genetički genetski modificiranim modificiranom sojom. Imamo, razmatramo raz, nacrt e, uredbe, imamo nekoliko suizvjestitelja. Najprije ćemo dati riječ gospodinu Glasu. Hvala. nekolicinom kolega razgovarali smo zeleni, liberali, gule FDD, pučani i svi smo uložili prigovor. Ovo je poslao svojevrsni obred. sada se radi o agrosciences za uh, genetski modificiranoj sojom. Biću kratak, dakle svi smo upoznati sa suredbom s pravilnikom prema kojem e, ne smije biti negativnog učinka na životinsko ljudsko e, zdravlje ili na okolišno. Usprko svemu, EFSA je 26. siječnja ove godine iznijelo pozitivno mišljenje o ovom GMO koji se želi uvesti usprko svemu i to opisujemo u prijedlogu rezolucije koji ćemo dostaviti, o kojem ćemo sutra glasati. Mi tu stavljam do znanja da su države članice bile jako kritične tijekom e, savjetodavnog razdoblja i nismo imali dovoljne informacije prema informacijama koje su bile dostatne glede utjecaja na čovjeka i životinju, tu stoji da su podaci koji su stavili na raspolaganje agroscience u potpunosti nedostatni. Imamo čitav niz studija koje su neadekvatne, i tu se nije mogla napraviti konačna, za, konačna studija i konačni zaključci glede utjecaja na okoliš, što spominje pod točkom E. Imamo 2.4D, tu se kaže da može imati negativan utjecaj na embrione, isto tako i učak disruptora i toksina reproduktivnih i to se tiče 1.07.2009. uredbe o pesticidima. Imamo tu još neke druge e, negativne učinke 2.4D koji se preuzimaju u uvodnim i do K. Ovaj put e, kao auditorije rezolucije ovog prigovora želimo privući vašu pozornost na da postoji izvješćen Ujedinjenih naroda Znači, gdje se govori o učinku pesticida u zemljama u razvoju i opisuje ih se na jak precizan način, osobito se otiče zemalja u razvoju i tu stotine milijuna strada zbog korištenja pesticida. Istovremeno, EU unija potpisnica ciljeva održivog razvoja, što znači da broj smrtno stradalih zbog korištenja toksičnih eh, stvari mora biti velikim dijelom smanjen. Kada je riječ o suradnji za razvoj, odlučili smo imati dosljednu politiku i komisija u svojim razmatranjima tolerirajući ovakvu vrstu uvoza proizvoda koji su više sumnjivi tu možemo se upitati kolika je ta dosljednost. Dakle, jasno je ukoliko se dopusti uvoz ovakvih proizvoda, onda uzgoj takvih proizvoda poveć, e, bliži rast u razvoju, a to može imati negativne posljedice s kojima smo svi upoznati i koje, o kojima se govori u brojnim izvješćima na naposelnom od Ujedinjih naroda u kojoj, koju spominjemo u prijedlogu rezolucije s kolegama koji kolege i ja koji smo predložili ovu rezoluciju želimo na ovom odboru te na plenarnom, plenarnom skupštini ostvariti većinu kako bismo uputili jasnu poruku komisiji kako bismo je rekli da ne postoji već politička većina nužna za odobrenje ovakvog uvoza. Tome nije tako u vijeću, isto tako mislim da nije tome tako niti u vijeću, a u stalnom odboru nema dovoljne većine kako bi se omogućilo uvoz ovakve vrste proizvoda. Hvala vam. Hvala, ne vidim druge izvjestitelje. Stoga dajem izvjestitelj, e, riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Jusa, izvolite. Hvala, predsjednice. Izvjestimo kluba zastupnika je gospodin Fjellner i u njegovo ime se ispričavam jer e, ne može biti ovdje i ja ću vam pročitati njegovo mišljenje sada. Poslije dva pitanja koje trebam postaviti. Dakle, kao prvo, da li komisija prekoračila svoj mandat, a drugo, da li je komisija tražila znanstvene evaluacije. Komisija nije prekoračila svoj mandat i nije ignorirala znanstvene ocjene jer je EFSA dala zeleno svjetlo odobrenja genetski modificiranoj soji i utemeljeno na znanstvenim nalazima iz e, trećeg mjesta 2017. Dakle, dolazi do zaključka da je ta soja sigurna za okoliš. Što se gospodina Fjellnera tiče, on smatra da ovo pitanje se ne tiče GMO soje, jer od 2015. godine bilo je barem 15 prigovora koji se tiču GMO proizvoda, a koje su predstavili izvjestitelji. Postoji jedna uredba, komisija se toga drži prema tom pravilu EFSA treba napraviti znanstvenu ocjenu. Ukoliko EFSA dođe do zaključka da je proizvod siguran, onda se trebamo držati tog znanstvenog nalaza. Gospodin Filmer smatra da se ovdje ne radi o tome da se ide na stražnja vrata i da ne trebamo zaobilaziti Ersu. A osobno želim reći da pitanje pesticida je korištenje pesticida je zasebna stvar. Naravno, trebalo bi to izbjeći, treba izbjeći pesticide koji su dobili negativnu ocjenu gledajuca na zdravlje. No, druge pak strane postoji određeni broj gmo za koje se treba pitati da li su štetni za ljudsko zdravlje i okoliš. S obzirom da je dokazano da ovi gmo nisu negativni, to treba primiti na znanje. Mi uvozimo ogromnu količinu soje iz trećih zemalja. Zašto? Zato što je to potrebno našim eh, uzgajivačima. To je potrebno za hranu, za stoku. A ako mi ne proizvodimo tu soju, onda je uvozimo izvana. U tome je stvar. Najljepša hvala. Još netko? Gospođa Gerling, izvolite. Hvala predsjednici. Postupak ocjene GMO u EU jedan od najstrožih u svijetu, time spruža državom člancama i javnosti puna mogućnost e, za analizu i sigurno je dakle da svi GMO i sigurni koliko god je to moguće. Kao što sam rekao ranije, GMO uredba mora biti potvrđena znanošću i proizvodi koji prolaze kroz eh, ovu ocjenu dobivaju pozitivnu ocjenu od EFSA što više glede toksičnosti su neprihvatljivi jer zanemaruju činjenicu da postoji maksimalna činjenica rezidua u svim prerađenim proizvodima, bez obzira da se radi o GMO ili ne. I citiram, stotine tisuća ljudi stradaju od, zbog korištenja jednog od aktivnih sastojaka koji iskoriste u e, sastavlj, u izradi ovih proizvoda. To je rekao izvjestelj. Dakle, on kaže da su tu stotine tisuća ljudi ubijene. Ja želim reći sljedeće. Dakle, stočna hrana, općenito govoreći, koja je uvijek metalih prigovora, izložena je velikim pritiscima. Što mi očekujemo? Da će životinje jesti. Već smo jako daleko od samodostatnosti u prehrani stoke. Dolazimo do 72% u Europskoj uniji. Neke skupine su napravili analize i došli do zaključka da nikad nećemo doći do samodostatnosti zalaže se za eh, oduzmanje poticaja farmerima koji eh, koriste kemikalije. Ovdje imamo, dakle ovo stiče isto i repice. Zatim imamo zabranu neonikotinoida. Dakle, ne možemo koristiti nužne proizvode za proizvodnju hrane u dovoljnim količinama. Iako države članice ne, ne uspijevaju doći do pozitivnog činjenice o ovome, moramo biti svjesni da je isto napravljeno kada se radilo o proširenju zabrane neonikotinoida. Dakle, ovdje imamo ideološki pristup u kojem nema nikakvog mjesta za tehnološki razvoj poljoprivrede, ignoriraju se tehnološki zaključci i pravni postupci. Samo želim osobno reći sljedeće, nakon mog prigovora na korištenje ide, agresivno su me napali, neva, napali organizacije u Pisku, za, govoreći da se zalažem za nečije interese, eh, a ljubiške interese, a što apsolutno nije istina, želim to reći ovdje, jer to neistinito. to eh, I sljedeća osoba koja tako nešto objavi imat će vijesti od mojih odvjetnika. Dakle, molim kolege da to ne potiču i nije nijakakve pomoći. Ovo ne potiče nikakve razumne političke rasprave koje bismo trebali voditi na ovakve teme. Ovdje možda postoje neki konkretni iskriveni interesi drugih poljoprivrednih e, skupina koje treba analizirati. To je nešto što civilno društvo ovdje neće imati e, nećemo pomoći ako, im, ako uskratimo e, u stočnoj hrani proteine koje ne možemo ovdje e, uzgajati. Hvala. Hvala gospođo Grlin, gospođa Kadenbach, sada ima riječ. Puno vam hvala što ovako kasno ovdje smijem uzeti riječ. Ja sam upravo bila u odboru za poljoprivredu zato što sam doista uvjerena da poljoprivreda Zaštita okolika i zaštita zdravlja moraju biti usko povezane i zato se tu i nadovezam na ono što je rekla gospođa Gerling. Ja ću također reći da imam otvoreno uho za jednu skupinu koja uvijek lobira kod mene, a to su moja djeca i buduće generacije. Zato što se ne radi o količini hrane za ljude ili životinje koje proizvodimo, već se radi i o kvaliteti. Kvaliteta ovdje uključuje i mjere koje danas donosimo za proizvodnju hrane. To će vrijediti i za buduće generacije, utjecat će na njihovu plodnost, utjecat će na kvalitetu naših voda itd. tako i tako dalje. Dakle, to je ta skupina koja je meni najvažnija. I doista je važno da naše odluke na političkoj razini donosimo temeljem znanstvenih saznanja, temeljem saznanja iz istraživanja. Kada su procurili dokumenti iz Monsanta, vidjeli smo da ta istraživanja nisu uvijek neovisna, nisu uvijek u potpunosti transparentna i nisu uvijek uravnotežena. I zato i ovdje kod ovih dozvola neke države članice imaju opravdane sumnje jesu li preporuke EFSE nešto što u potpunosti moramo slijediti naprosto zato što je još previše otvorenih pitanja. I upravo zbog toga mislim da ne trebamo dozvoliti ono što e, zovemo DAS, jer smatramo DAS 684164 zbog toga što se radi o e, mogućoj pojavi e, rezistentnosti i slično ne znamo dovoljno. Obraćam se onima koji ne žele samo kratkoročni proizvodni profit, već žele u Europi poljoprivredu koja će biti udrživa i u budućnosti i koja će budućim generacijama pružiti kvalitetan život, a taj život e, želimo svima, iako ga svi danas još uvijek nemaju. I zbog toga mislim da trebamo pripaziti kod izdavanja dozvola za nove proizvode, ne smijemo se rukovoditi samo profitom, već i dobrobiti. Hvala vam. Uh, Hvala vam. Javlja li se još netko za riječ? Koliko ne, gospođa Bratski iz Europske komisije, izvolite. Uh, Gospođo predsjednice, gospodine, hvala svima na komentarima. Nije prvi put da vam, da mi komentiramo ove postupovne korake. EFSA je sveobuhvatno ocijenila rizik, tu su i države članice dale svoje komentare. EFSA je potom odgovorila na te komentare u svom mišljenju i na sastanku u našeg odbora kojem ja predsjedavam. Dakle, potom je javnost komentirala i tu je također opet EFSA odgovorila. i na temelju ovoga i činjenice da odluka poštuje cilje uredbe. Zato ovo se daje na glasanje državama članicama i o tome se glasalo 12. lipnja. Nije bilo mišljenja protiv ni za. I to iz političkih razloga, zbog mišljenja javnosti. Potom je Potom će komisija predstaviti svoju odluku odboru za predstavke 12. srpnja, odnosno ovog tjedna. Što se tiče vaših e, komentara, dosljednost politika za razvoj Unije po našem mišljenju se ne dovodi u pitanje. Ovo je suverena odluka trećih zemalja koje će odlučiti hoće li ili ne uzgajati GMO sojeve, to valja naglasiti, to su suverene države. Moramo imati na umu kada uvozimo od ovih eh, zemalja da se primjenjuju, odnosno prevladavaju evropski standardi sigurnosti. Dakle, nije jasno na koji način se to podrivaju onda naše politike kada se primjenjuju pravila vezana uz GMO. Potom pitanje o zaštiti proizvoda od bilja, dakle na koje je ovaj soj otporan. Tu se to treba povinovati dakle maksimalnoj stopi ostataka. Dakle, provedene su dakle, istraživanja za svaki pojedinačni herbicid i za kombinaciju herbicida. EFSIN standard se u tom smislu poštuje. Konačno odobrenje ovog pesticida i maksimalna razina dakle, ostataka nije nešto čime se bavi e, zakonodavstvo koje se bavi gmo Dakle, prilikom uvoza ovi proizvodi moraju poštovati važeće zakonodavstvo MRL. Riječ je ovdje o primjeni važećih e, odluka, dakle provedbena odluka, sve dok se ne izradi novi prijedlog. Mi smo podnijeli novi prijedlog e, državama članicama kojima se omogućava dakle ograničavanje upotrebe tih proizvoda na svom teritoriju. Ovdje se spominjalo također održiva poljoprivreda, dakle imamo prijedlog koji bi omogućio državama članicama da donesu odluke za svoj teritorij Međutim, nažalost, e, ova institucija odbacila taj prijedlog i mi nastavljamo te mm, razgovore u vijeću. Imamo također i prijedlog e, za komitologiju. Morali bismo dati više odgovornosti državama članicama. Mi smo s pažnjom saslušali sve vaše komentare. Možemo naglasiti da nema razloga da se povuče ovaj nacrt odluke, da kojom se ovaj proizvod stavlja na tržište, zato što se e, to donijelo na osnovu mišljenja EFSE. Uslijedili smo se propisane postupke i bit ću slobodna i naglasiti da je pravo nadzora parlamenta e, dakle se tiče samo tom ocjene dakle poštuje li određeni pravni e, tekst e, svoju područje primjene, dakle nismo obavezni ovdje objašnjavati, dakle iz, objašnjavati ići u detalje vezano za sve ono što ste e, ovdje priupitali. Nadam se da sam ovime odgovorila na vaša pitanja. Hvala lijepo i hvala svim doprinosima i hvala gospođi iz komisije na njezinim komentarima. Sutra ćemo glasati o ovom prigovoru i, na plenarnoj e, sjednici. I to u rujnu. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Znači o razmjeni gledišta s komisijom o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe. Imamo direktivu, dakle koja će se sada preispitati, tiče se ovog pitanja. Riječ je o zaštiti životinja, dakle koji se koriste u obrazovne svrhe, u znanstvene svrhe. Ovu raspravu zatražio klub ECR-a. Dobili smo pismo predsjednika Agrija koji je rekao da odbor Agri neće započinjati izradu izvješća na vlastitu inicijativu koja se tiče preispitivanja dakle, ove direktive i zato ćemo mi danas održati razmjenu gledišta na ovu temu i pokušati ovdje preuzeti nadležnost vezano uz ovo pitanje. Dala bih riječ gospodinu Dauskasu iz Europske komisije. On se bavi kružnim gospodarstvom i zelenim razvojem. Izvolite. Thank um, Hvala vam. Drago mi je što ste ostavili na dnevni red. Um, bolje kad nego nikad i hvala što ste me pozvali, što vam se mogu obratiti i reći vam e, kako stoje stvari, dakle, a vezano uz zaštitu životinja. E, riječ je o direktivi koja se trebala revidirati. Uzeli smo u obzir e, alternativne metode i korištenje neljudskih primata u znanstvene svrhe. Pravo ovim pitanjem se sada bavimo i sada ću vas izvijestiti o tome kako to poduzimamo. Pravni okvir za ovo preispitivanje je nešto nesretan, reći ću vam zašto. Moramo dovršiti ovaj postupak u studenom. Međutim, države trebaju o primjeni, provedbi ove direktive izvijestiti iduće godine. Potom na osnovu tih izvješća mi ćemo 2019. izraditi izvješće o provedbi. I dakle, prvo statističko izvješće na europskoj razini se predviđa također tek 2019. S obzirom na ovo možete zamisliti da sada ne raspolažemo sa odgovarajućim podacima vezanim uz provedbu. Međutim, to nije sve. Utvrđivanje činjenica je pod utjecajem vremena koje je potrebno da se ovi pravni tekstovi prenesu u nacionalni zakonodavni sustav. Naime, neke države članice su ovu odluku počeli prevoditi tek 2015 komisija potom e, kontrolira, je li primjena dakle kompletna, je li u skladu sa zakonom. I trenutno četiri države članice su dakle u tome uspjele, a nekoliko njih je u sustavu izmjena i treba će se dakle provoditi određene korekcije. Dakle, još uvijek postoji dosta problema sa odgovarajućim prijenosom ove direktive i sa njezinom provedbom. I kako sigurno se slažete sa mnom da neće biti jednostavno cijenuti ispunjava li ova direktiva svoje ciljeve. Dakle, s ovim procesom, ovim postupkom eh, preispitivanja smo započeli početkom godine, obuhvatili smo dakle, nadležne vlasti, tijela koje se bave davanjem, eh, organiziranjem ovih eh, postupaka, to smo također konzultirali nevladine organizacije, koncentriramo se na preliminarna mišljenja, dakle, vezano uz tri cilja direktive, dakle, jednaki uvjeti za sve operatere, Drugo, poboljšanje dobrobiti životinja, dakle implementacijom 3R. I treće, povećanje transparentnosti. Dioniti su bili pozvani da iznesu svoje komentare o odredbama direktive i da nas izvijeste o eventualnim promjenama i to zahvaljujući novom zakonodavnom okviru. I ovdje vidimo da se provedba razlikuje od države do države i ovisi o stupnju dakle prethodno postojećeg zakonodavstva. E sada nekoliko riječi o ovim ciljevima. Što se tiče jednakih uvjeta za sve i usklađivanja direktivama se želi utjecati dakle na ishode provedbe zakona. Dakle, države ih mogu primjenjivati u skladu sa vlastitom postojećom infrastrukturom i zato smo ovdje pažljivo promatrali koje su to e, područja koje se bave praksom, ali kao što sam rekao, podaci će biti dostupni tek iduće godine. Što se tiče poboljšanja dobrobiti životinja, tu su dakle unesene značajne promjene koje unosi ova direktiva. I ovo je jedan od ključnih ciljeva direktive, dakle zajedno sa sistematskom provedbom 3R. Er. Što se tiče ustanovljavanja dobrobiti životinja, imamo tu laboratorij za razvoj alternativa živo, testiranju na životinjama ovdje se gleda stupanj napretka vezan uz ove nove metode. Ubrzava se dakle validacija alternativnih pristupa. Što se tiče razvoja alternativnih metoda koje bi mogle zamijeniti korištenje mm, primata, moraju se ocijeniti e, rizici, mišljenje, imamo, mišljenje nadležnog odbora koje je usvojeno 17. svibnja i njegovi zaključci će se koristiti u, našem izvješću. Konačno, dakle, napredak, e, veća transparentnost, tu smo održali raspravu, dakle, vezanu uz korištenje životinskih modela i neživotinskih modela, to je također dio našeg djelovanja kojima želimo odgovoriti na Evropsku inicijativu građana Stop Vivisekciji. To se dogodilo, e, to smo organizirali prošlog prosinca, tu su djelovao velik broj znanstvenika iz čitavog svijeta i to je bila platforma za visoko kvalitetnu znanstvenu raspravu i zagovarao se korištenje metode koje se ne koriste, koje se ne temelje na korištenju životinja. Imamo tu dakle, raspolaganju prediktiv, prediktivne alate uz područja znanosti koji se mogu koristiti umjesto životinja, dakle ove vrste testiranja. Potom e, razgovor sa dionicima je također e, dovršen, taj dio ciklusa je dovršen, dakle jedna konzultacija krajem ožujka, tu su mogli sudjelovati sve zainteresirane strane, tu smo predstavili svoje preliminarno izvješće, tražili smo komentare, reakcije kako bismo se osigurali da će konačno izvješće komisije odražavati mišljenja svih dionika. Što vidite, ovdje se ulažu značajni napori, bez obzira na ovaj vremenski okvir, tisuću laboratorija, dakle koristi životinje u ove svrhe. Mi se, eh, ovdje nam nedostaju i određeni čvrsti dokazi u postupku prikupljanja mišljenja, ali evo, zahvalni smo na svim doprinosima koje uspijevamo prikupiti. Koncentriramo se na problematična područja, a nadamo se da ćemo moći utvrditi koji su dakle, primjeri dobre prakse, koji bi se potom mogli primjenjivati diljem Unije. Ovo izvješće će se usvojiti u skladu sa vremenskim rokom, a to je 10. studenog i nakon toga ćemo imati nešto detaljnije podatke i radujemo se nastavku suradnje sa Europskim parlamentom. Mi smo mogli računati na entuzijazam Europskog parlamenta u e, razvoju dakle visokih standarda za dobrobit životinja. Doista mogu reći da su standardi koji se nalaze u našem pravnom okviru nešto što doista mogu slijediti ostali dijelovi svijeta. Hvala vam. Da ću riječ e, članovima odbora, zastupnica Grling. Ona je inicijator, pokretač ovog e, prijedloga. Hvala vam i hvala komisiji što je došla. Htjela sam ovo na dnevnom redu, zato što ovo ulazi u domenu dakle, dobrobiti životinja kojim se bavi uglavnom odbor Agri, ali evo, kao što ste čuli, oni ne žele izraditi izvješće na vlastitu inicijativu i mislim da je to doista šteta, jer je ovo područje u kojem su ti ta izvješća najkorisnija i doista ih možemo koristiti da bismo utjecali na stvari, to nisu puki popisi želja onoga što bismo htjeli vidjeti. Stoga mi je žao da nam to nije na raspolaganju, ali evo, zajedno sa zelenima smo se dogovorili da održimo ovu razmjenu gledišta danas. Ovdje bih htjela proširiti nešto što je rečeno. Dakle, ova tri R, replace, reduce, refine. Mislim da nema sumnje da se mi zalažemo za njihovu provedbu. Mi želimo što je prije moguće dokinuti korištenje e, životinja u znanstvene svrhe. Ja sam članica EKPE. Preuzela sam tu funkciju od kolegice Dagmar Roth-Berendt i vidjela sam doista ono što se e, provodi pod vodstvom komisije i htjela bih im doista zahvaliti jer je to sjajna inicijativa. Također mi je bilo drago što sam mogla govoriti na ovoj konferenciji koja je spomenuta prošle godine. Dakle, opet govorilo se o poboljšanjima koja nas tek čekaju. Međutim, postoje neka područja u kojima bi htjela vidjeti nešto konkretnije djelovanje. Prvo se tiče financiranja pod člankom 44 direktive stoji da bi komisija i države članice trebale dakle, ocjenjivati alternativne pristupe. Tu postoje neke metode financiranja, ali one su ograničene. Pod dakle, programom FP7 riječ je o 45 milijardi eura dakle, koje se ovdje ulaže i potom financiranje dakle, iz nacionalnih e, proračuna, dakle to je 0,4%. U obzoru 2020 riječ o 45 milijuna eura, međutim nema dakle, jasno sredstava za pronalazak alternativa. Dakle, ako želimo biti društvo u kojem eksperimenti na životinjama ne postoje, trebamo se krenuti izravnim ulaganjima i tu značajnu ulogu mogu držati države članice i Europska unija. Dakle, tu je bolja distribucija sredstava iz obzora 2020, to bi stvorilo bolje mogućnosti, ali omogućilo i koordinirani pristup, podjelu dakle podataka, pronalaženje alternativa bi bilo jednostavnije. Zanima me doista što komisija poduzima da bi se ova financijska sredstva usmjerila u te svrhe. Potom je tu članak 13 na koji se želimo osvrnuti izbor metoda. Dakle, ovdje stoji da ukoliko postoji alternativna, alternativna metoda da se pritom životinje onda ne moraju koristiti u ove svrhe. A tu neko čavrlja pa sam željela zastati na trenutak. Dakle, životinski testovi ovdje stoji, ne treba provoditi ukoliko postoji alternativa. Međutim, ova formulacija znači prazninu koju iskorištavaju neki koji kažu da postoji mogućnost e, korištenja životinja u određenim kontekstima. Međutim, da, formulacija ovdje je ostavila nešto slobodnog prostora za nastavak korištenja životinja o znanstvene svrhe i to dovodi do kontradikcija u sustavu u Francuskoj pritom može taj jedan eksperiment biti nezakonit, a on se može provoditi primjerice ukoliko se proizvod prodaje izvan Europske unije, dakle ne na jedinstvenom tržištu. Mislim da to nije bila namjera ovog e, teksta i upravo ćemo sada ovom revizijom uspjeti ovakve stvari ispraviti. I konačno, općenito poboljšanje transparentnosti je nešto u čemu komisija obavila značajan posao, ali namjere da se ubrzo usvoje novi standardi, dakle kada se usvoje standardi OECD-a, potrebno je 3, 4, 5 godina da se oni počinju provoditi u Europskoj uniji. Ne vidim razloga za to i nadam se da možemo ubrzati ovaj postupak. Hvala lijepo. Puno hvala, gospođo Klostat. Najopša hvala, predsjednice. dakle imamo direktivu. Komisija treba na proći iznijeti direktive eh, na jesen i onda se pitamo da li to trebamo revidirati. dobro je postaviti to pitanje. Posjećam da ova direktiva, usprkos onome što kažu njeni protivnici daje Europi jedan uh, uredbeni okvir koji je najstroži na svijetu što se tiče zaštite uh, životinja koje se koristi u znanstvene svrhe i tim bolje. Mislim da se svi slažemo s tim. Nova direktiva Istovremeno, s obzirom da smo u EU, predviđa e, etičke obvezne evaluacije prije nego što se postupa na testiranju na životinjama i gospođa Gerling je spomenula pravilo 3R, dakle redukcija, rafiniranje, dakle poboljšanje način testiranja kako bi životinje pretrpile što manje boli i replace, dakle zamijeniti životinje kada postoje alternativna rješenja. Ova direktiva istovremeno potiče i znanstveno istraživanje za iznalaženje alternativnih metoda, jer je važno, i smatrati, mislim da se i tu slažemo, važno imati na umu očuvanje ravnoteže između dobrobiti životinja i napred, znanstvenog napretka. U ovom konkretnom slučaju Europa je svjetski čelnik glede bio medicinskog istraživačkog rada. Mislim da nitko u Europskoj uniji ne želi koristiti životinje kao za testiranje. Mislim da što prije trebamo prestati s takvim testiranjima. Postoje u ostalom alternativne metode koje se otkrivaju i doista bih željela da Europska komisija podrži startup poduzeće, malo srednje poduzeća koji su inovativni ovdje i koji razvijaju testove in silico koji su alternativa za testiranje nad životinjama. Ja sam vidjela doma što se sve radi u ovoj oblasti, to je nevjerojatno nešto i ne može to u svim mogućim situacijama odmah zamijeniti testiranja, sva testiranja na životinjama, no u svakom slučaju omogućit će da ih se e, da se svedu na minimum Dakle, želim reći Europskoj komisiji da treba uložiti sve moguće napore istraživačkog rada u iznalaženju tih alternativnih rješenja i ako se to napravi, mislim da možemo jako brzo djelovati. S obzirom na znanstvena saznanja, čini mi se nerealno i opasno predviđati apsolutnu zabranu ovakvih testova, jer znamo da u određenim istraživanjima kao što su rijetke bolesti ili neurodegenerativne bolesti. Nažalost, još uvijek moramo provoditi testiranje na životinjama i mislim da revidirate ovu direktivu kako bi se odredio datum za totalni prekid testiranja na životinjama. To mi se čini utopiskom odlukom koja je neprilagođena situaciji. Ja predlažem da zadržimo rokova koje sama direktiva predlaže, tim prije što nam je komisija objasnila kakve su sve poteškoće glede transpozicije. Neke države su imale velike poteškoće za, za provedbu. Dakle, počnimo najprije primjenjivati valjanu ovu direktivu sada kada je prenesena u nacionalno zakonodavstvo, a onda ćemo dobiti izvješće na jesen, to je odlično. Onda moramo imati punu procjenu provedbe ovog teksta i ciljeva koji su zacrtani, to treba napraviti 2019. a do tada moramo doista dobro paziti na dobroj provedbi i najstrožem mogućem e, poštivanju pravila 3R. Naravno, ja ako imam na umu dobre životinje, odmah ću reći da, treba odmah prestati sa svim testiranjima na životinjama, no to je nerealno. Dakle, trebamo ih svesti na minimum. Podržimo istraživački rad, tražimo alternativne rješenja, dobimo na vremenu, no najprije trebamo se postarati da se dobro provodi tu direktivu, a onda trebamo napraviti redovite procjene i onda kada budemo u stanju donijeti neke nove odluke, onda ih treba donijeti, no u međuvremenu mislim da je ovo doista nerealno. Thank you very much, uh, Madame Merci beaucoup. Najljepša vam hvala. <laughs> Gospođa Donano. Merci, Madame la Présidente. Hvala, predsjednice. Sjećam tekuće godine jedna udruga za zaštitu životinja objavila je video koji je snimljen u podrumu jedne pariške bolnice. Tu se moglo vidjeti majmune u kavezima koje se koristi za eksperimentiranje na mozgu s ciljem e, istraživanja Alzheimera ili Parkinsona. Ta video snimka pokrenula ponovno raspravu o koristi takvih istraživanja, a istraživači su sami objašnjavali da se e, kljukalo e, majmune i oni su u svakim mlijekovima oni su godinama zatvoreni, nikad ne vide svjetlost dana, invalidni su, a neki čak imaju i implantate od metala u mozgu. Činjenica je da brojne bolnice posjeduju takve laboratorije u svom podrumu sa godavcima, mačkama i psima. No, direktiva 58.63 EU kaže da komisija u svojoj reviziji koja je predviđena prije 10. sedamnaest mora imati na umu ostvaren napredak u razvoju alternativnih metoda koje ne podrazumijevaju korištenje životinja, tim osobito ne ljudskih primata. Moje pitanje je sljedeće. Da li komisija raspolaže informacijama o broju bolnice i laboratorije u Europi koja dan danas provodi eksperimente na e, neljudskim primatima da li posjeduje e, u posjedu studija informacija, objektivnih informacija o potrebi da se provode takve eksperimenti osobito na neljudskim primatima. Hvala. Hvala. Želi li se još netko javiti za riječ? Gospodine Eckhart, hvala lijepa. Mislim da sam to već spomenuo, a nisam sigurno. Hvala lijepa komisiji na uvodu. Možda za početku jedno pitanje, da budemo sasvim jasni. Znamo koje su poteškoće, znamo proceduru, kako se stvari trebaju odvijati. Međutim, molim vas za jasno objašnjenje. Kada čitamo direktivu, postoji samo jedna jedina revizija koju imamo. Ako u ovoj godini to ne iskoristimo, hoćemo li imati još jednu reviziju, jer to je ključno. To moramo znati. Mislim da ste vi aludirali na to, ali ja želim to sigurno znati. Hoće li se to možda dogoditi 2019. Imam eh, i nekoliko pitanja, ali slično kao i gospođa Gerling, članak 13. i njegovi nedostaci. Treba nam jasan odgovor. Dakle, vi ne trebate povratnu informaciju od država članica da biste vidjeli da postoji nedostatak u članku 13. Evropske države mogu koristiti neke metode za svrhe koje se nalaze izvan Evropske unije. Vrlo je ključno da se u članku 13 upravo zatvori ta rupa, taj nedostatak. Hoće li se to dogoditi u reviziji ove godine? To je prvo pitanje. Drugo pitanje o primatima. Imamo nekoliko preporuka u izvješću Share eh, gdje se govori o neljudskim primatima i hoće li oni biti uključeni u reviziju. Mislim da je to jako važno. Pitanje o primatima je jako važno i izaziva veliku zabrinutost. I na kraju još jedno vrlo, važno pitanje. Eh, traje li sada već smanjenje broja testova na životinjama? Hoćemo li smanjiti količinu životinja koje koristimo za testiranje? Ako sad pogledate brojeve, 2014. nemamo službene podatke, ali ako kombiniramo sve što znamo, čini se da će na životinjama biti provedeno sada više testova nego 2011. Tako da se taj broj ne smanjuje. I hoće li to biti naš zaključak? Ako da, tada se nešto treba promijeniti, zato što mi želimo redukciju, smanjenje, zar ne? I želimo biti sigurni da se to događa. Dakle, imate li dokaza, koje ja ne vidim, imate li dokaza da se smanjuje broj životinja na, koje se, kojima se vrše testovi? Ako ne, kako ćete to dokazati? I posljednje pitanje, provedba, implementacija, alternativa. Ponekad nam se čini da je Europa spora, polagana, uvijek čekamo da prihvati naše mišljenje OECD ili slično. Možda imamo alternativnu mjeru koju smo prihvatili, pa onda opet čekamo OECD i nekad doista to traje godinama prije nego što se provede u Europskoj uniji čak do sedam godina nakon što usvojimo alternativnu metodu. Mislim da se taj vremenski rok, to vremensko razdoblje treba smanjiti. Ako vidimo da postoje alternativno rješenje, njegova provedba treba biti puno brža nego što je to sada slučaj. Hvala. Hvala vam lijepa. Želi li se još netko javiti za riječ? Ako ne, gospodin Uskas imate riječ. Hvala. Hvala vam lijepa i hvala svima na postavljenim pitanjima. Pokušat ću krenuti s odgovorima. Prvo, financiranje ili sredstva. Moram reći da financiramo alternativne metode već više godina do sada i čak smo iz izvršnog okvira program 6 za istraživanja dobili sredstva zbog karaktera samih istraživanja, a to su istraživanja koja traju u vremenu. Tako da sada čekamo rezultate o osjetljivosti kože koju ćemo dobiti tek sada. Da, istraživanje je sporo, to ide polagano, ali rezultati ipak stižu. Kroz godine smo aktivno e, podržavali istraživanje u posljednjem desetljeću Europsko financiranje alternativnih metoda ostalo je stabilno više od 35 milijuna godišnje za nove istraživačke projekte. I to e, jasno radimo u partnerstvu s industrijom koja je ulagala također, na primjer, kozmetička industrija 115 milijuna eura. U okvirnom programu 7, FP7, ulažemo e, također određene iznose za ispitivanje toksičnosti nanomaterijala, a za obzor 2020. financiramo 15 projekata vezano za in vitro e, procese. Dakle, novac postoji, novac dolazi, novac je na raspolaganju i malim i srednjim poduzetnicima. Mali i srednji poduzetnici imaju pristup svim dijelovima programa, pa i u ovaj. Dakle, koristimo sve prilike da bismo financirali i potaknuli istraživanja. Osim toga, financijski podržavamo i referentni laboratori za ispitivanja alternativa e, životinskom testiranju. To je naprosto središte svih laboratorija na razini Evropske unije. I e, rad tog laboratorija pomažemo sa 8 milijuna u godinu dana. Prošle godine je taj proračun bio 6,5 milijuna. Nadamo se da ćemo imati ove godine dovoljno sredstava. Što se tiče financiranja država članica, one moraju nas obavijestiti o iznosima, tako da točne iznose nemam, ali vidim što se događa u laboratorijima, u različitim državama. Imamo 38 laboratorija koje koordinira EKVAM, dakle taj centar, to središte i jasno mogu reći da države ulažu u istraživanje i ovdje govorimo o velikim proračunskim sredstvima. Što se tiče članka 13. Ne mislim da ovdje postoji nekakva rupa ili nedostatak. Ukoliko postoje negdje nezakonite prakse, trebaju nam dokazi za to. Ali Ako ne možete vršiti testiranje na životinjama za izvoz, a tada imate alternativnu metodu koja je zakonodavno priznana, ako se testira i izvozi, tada imamo provedbeni problem. A, kao što sam rekao, ako imate dokaze za to kršenje, molim da date te dokaze. Po meni, inače, ne postoji nikakva rupa, jer da postoji tu problem, problem bi već e, bio otkriven na razini provedbe. A sada nekoliko riječi o tome da su naše procedure spore ili polagane. Da, doista treba nam vremena. Treba vremena da sve to prenesemo u naše zakonodavstvo. OECD-ove metode se službeno uključuju u naše uredbe putem procesa komitologije i zato također treba vremena. No mislim da je važno da ste evo danas upravo prije sat vremena čuli direktora Kemijske agencije koji je ovdje na ovom odboru. Kemijska agencija prihvaća već sada alternative za uredbu RIČ i uredbu o biocidima, čim se alternative prihvate na OECD razini. Dakle, uredba o metodama testiranja ne isključuje E, potvrdu OECD-a. Potvrda OECD-a nije obavezna kao takva, ali mi dobivamo signale, imamo mogućnost vidjeti idemo li u pravom smjeru. Što se tiče brojčanih pokazatelja, vezano za testiranje na ljudskim primatima nemamo brojeve. Međutim, izvješće za 2018. treba će sadržavati te brojeve vezano za projekte, inspekcije koje uključuju nehumane primate. Iz informacije koje imamo i signala koje dobivamo s terena procjenjujemo da je korištenje neljudskih primata u smanjenju. Ali kao što sam rekao nemamo čvrste dokaze za to, čvrste dokaze ćemo imati kada dobijemo izvješće i statističke podatke. Što se tiče još jedne revizije, direktiva ne zahtjeva drugu reviziju kao takvu, ali komisija je ovu direktivu uključila na popis onih zakonskih akata koji prolaze kroz refit, dakle provjeru prikladnosti i tu ćemo biti vrlo strogi. Temeljit ćemo se na čvrstim podacima, zahtijevat ćemo podatke država članica, to ćemo dobiti za razdoblje 2018. 2019. i tada ćemo doista imati podatke i dokaze. Na tome ćemo temeljiti daljne aktivnosti. A do tada um, sve što mogu reći bila bi nagađanja. Naš prioritet sada su strogi zahtjevi Slažem se da je ova direktiva jedna od najstrožih, a možda najstroži zakonski akt globalno ikada igdje donesen e, koji će biti proveden. I zato doista inzistiramo na ovim e, zahtjevima koje treba ispuniti svaka država, svaki istraživač, svaki znanstvenik. Ako se direktiva bude provodila, tada će se dramatično smanjiti broj životinja na kojima se vrši testiranje. I kao što sam rekao, što se tiče prijenosa direktive, mi to pratimo, pratimo na razini država članica. Tu smo vrlo, vrlo strogi, vrlo marljivi, vrlo temeljiti. Počeli smo s čitavim nizom provjera na razini država članica. Već smo kontaktirali 25 od 28 članica i kao što sam rekao, mnoge države su već prilagodile svoje zakonodavstvo, druge su u postupku. E, tog procesa i imamo još neka pitanja, a protiv nekih ćemo i pokrenuti e, postupak za povrede. Tako da mislim da se e, naš napor doista isplatio. Eto, mislim da je to sve što sam htio reći kao odgovor na vaše komentare. U redu, hvala vam lijepa. Gospodine Sada Uskas na ovoj razmjeni mišljenja. Ovime ću zaključiti naš sastanak za danas i pozivam vas sve da se vidimo sutra ujutro točno u 9 sati. Hvala vam lijepa, ugodno poslje podne. Doviđenja. Ne, gospođo Grling, da, hvala, doviđenja.